Nemamo mikrofona. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržano, e, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Otvaram glasanje. 54. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 55. Ne. Otpada 57. Za. Protiv. Uzvaja Usvaja se. I konačno glasanje, poimenično glasanje, otvaram ga. Pučani Imate glas previše. Mhm. Sad je u redu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Mm, kompromisni tekst e, ele, i doprinos i u eh, eh, Envi, eh, rezoluciji Envija za konferenciju o klimatskim promjenama u Santiago, Čile. Glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Zahvaljujem. Ovo zaključuje naše glasanje. Ako je naša gošća već ovdje, e, imat ćemo samo e, minuticu, dvije, e, kako bi oni koji trebaju otići po kavu da to učine. Pa ćemo onda prijeći odmah na sljedeću točku. Pa ćemo efikasnije završiti. Evo dvije minute. Za dvije minute počinjemo sa sljedećom točkom. Okay, thank you very much, colleagues, for taking your seats. Molim da zauzmete mjesta. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Prezentacija odjela za politiku studija o tome kako se suočiti sa izazovima u industrijskoj strategiji orijentiranoj prema budućnosti. E, Saslušat ćemo e, dr. Julie Pellegrin. E, ova prezentacija nam dolazi na naš zahtjev. Ona je istraživač u Centru za industrijske studije u Milanu. Ima doktorat e, iz političke ekonomije iz Firence. E, ona radi na regionalnom razvoju i politikama za taj razvoj. E, autorica je nekoliko studija i za ITRE i REGI uključujući studiju o industrijskom razvoju i politici. E, Ova prezentacija dolazi na zahtjev koordinatora ITREA e, od prošle godine. Želimo prostudirati inovativne politike za e, inovacije u tehnologiji i industriji nakon prezentacije ćemo imati razmjenu mišljenja sa doktoricom Pelegran. Mm. Gospođo Pelegran, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Moja će prezentacija biti kratka o glavnim rezultatima naše studije kako se suočiti sa izazovima u industrijskoj strategiji orijentiraju prema budućnosti. Trebamo definirati područje i sadržaj onoga što možemo nazvati industrijskom politikom EU-a, kao što je e, definirano u zadnjem priopćenju komisije koje je objavljeno 2017. Cilj je da ocjenimo koliko je podesna ta politika da se rješavaju budući izazovi u Europskoj uniji. Evo, e, to ću vam pokazati u ovoj prezentaciji. Mm, dati ću vam elemente koji su potrebni za razumijevanje industrijske politike EU-a. E Oblik i sadržaj Industrijske politike će također biti analizirane, imat ćemo i kritičku analizu i nešto ćemo reći o budućnosti. Nešto o metodologiji koju smo slijedili. Imali smo intervjue sa službenicima komisije. Radili smo konzultacije s dionicima i u EU i na nacionalnoj razini i imali smo studije slučajeva na regionalnoj razini. E, kontekst. Neću ulaziti e, u mnogo detalja e, jer znamo da postoje razni pristupi u raznim zemljama i tijekom vremena, ali sada smo u razdoblju sinteze trebamo nadići diho, dihotomista između, e, dihotomiju između onih koji žele sve dirigirati i onih koji je, e, sve ostavljaju po slobodnoj volji zemalja. Moramo razviti novu paradigmu oko nove industrijske politike. To je paradigma nove industrijske politike. Drugi element konteksta osim e, konceptualnih razvoja se bavi evolucijom i multiplikacijom i e, množenjem izazova za industrijsku politiku. Neću ulaziti ni u detalje o ovoga. E, identificirat ćemo samo razne izazove, tehnološke megatrendove, socijalne političke megatrendove, E, e, izazovi okoliša i drugi kao i specifični izazovi e, zbog ograničenja proračuna. Tu je i Brexit. Sve to dovodi do rizika. Teritorijalna polarizacija je tu, ali stvara i šanse. Stvaranje novih tržišta. Na ovoj osnovi smo e, pripremili četiri kriterija da vidimo koliko je podesna određena politika da riješi buduće izazove. Imate to e, na ljevoj i desnoj strani slajda. Mi smo ocijenili strategiju po e, kapacitetu da riješi dugoročne ciljeve da dade koherentni okvir, da dade odgovore na regionalnoj i lokalnoj razini i da dade jedan koherentan sustav za rješavanje problema. Pogledajmo sada e, e, izjavu iz 2000, priopćenje iz 2017. E, i investicije u pametnoj industrijskoj strategiji. E, Evropska unija je poduzela nekoliko inicijativa za integrirani e, pristup na razini Evropske unije. E, priopćenje i 2017. nastavlja taj postupak, taj proces. I to je njegova kulminacija. Komunikacija je identificirala sve razne, razna područja politike koji će pridonijeti e, industrijskoj politike, politici EU-a e, e i nekako sve to objedini. U kom, priopćenju imamo šest stupova koji su poredani, rangirani. imamo dva tematska stupa, to su digitalizacija i niskougljična ekonomija imamo još četiri tematska stupa. To su četiri e, i e, interno tržište, internacionalizacija investicije, financijska sredstva, e, informacijska sredstva, razvoj politike i inovacije. Također imamo posebnu karakteristiku, a to je naglasak na partnerstvima sa dionicima u, u državama, članicama, regijama, gradovima i naravno partnerstvo s industrijom. Kad gledamo razne politike koje su navedene u priopćenju, onda vidimo da se mogu klasificirati u tri široke kategorije ili struje politika koje odgovaraju e, raznim e, lo logikama i ciljevima i tradicijama industrijske politike. Vidite to na vrhu slajda. Prvo imamo mjere koje pripadaju horizontalnom pristupu koji se bavi okvirnim uvjetima, a tu e, e, regulatorne mjere i konsideracije za šire e, okvirne uvjete, e, ljudski resursi, kapital. Treće, imamo naslov, tematski sektorski pristup. Tradicionalne sektorske politike su uključene e, e, mjere koje su orijentirane prema misijama digitalizacijama eh, i niskougljična ekonomija. Imamo i teritorijalni pristup koji je prisutan kad se, ali to se ne naglašava jako u priopćenju. Kada treba imati provedbu na regionalnoj i lokalnoj razini. Recimo pametna strategija za specijalizaciju unutar kohezijske politike to nam ilustrira ambiciju e, holističkog pristupa e, za e, strategiju. Tu imamo niz, a već imamo i niz postojećih politika. Pitanje je kako je taj skup koherentan. Imamo li sukob ciljeva, recimo konkurentnost i teritorijalna kohezija ili socijalna kohezija između zaštite okoliša i rasta. To su evo primjeri kompromisa koje treba postići. Na ovom slajdu vidite e, malo drugačiju prezentaciju istog skupa politika, e, istog priopćenja. E, podcrtavam nekoliko zanimljivih karakteristika. Neki raz, određeni razvoj e, politika je na križanju ovih raznih pristupa politika i to može pomiriti ove sukobe ciljeve na terenu. E, uzet ću primjer e, pristupa vrijednosnog lanca koje naglašava komisija to je križanje tematskog horizontalnog pristupa i okvirnog pristupa. E, e, orijentiramo se na ekosustave u, u cijelom e, lancu vrijednosti, nizvodno i uzvodno od sirovine do konačnog proizvoda. To ima implikacije jer se taj lanac eh, proteže po eh, zemljama i regijama eh, i zadire u razne, razna područja politike. Mm, ima i u to su uključene i razne institucije. Na ovom slajdu vidite ukazivanje na to koliko novca imamo za razne politike i mjere e, u ovom priopćenju. Vidimo veliku važnost kohezijske politike za financiranje. To može biti mm, upitno, ali mi smo ocijenili da je proračun koji je dostupan 450 e, milijardi Eh, od 2014. do 2020. Eh, eh, dvije trećine dolaze iz kohezijske politike. Imamo tri skupa ciljeva i mislim da bi to mogao biti problem. S obzirom na ovog niza mjera i politika, i e, odgovarajućih e, proračuna. Pogledajmo strukturu. Na ovom slajdu vidite prijedlog za e, strukturu upravljanja iz 2019. Vidite nove aktere koji do, nadolaze, nove instance, da, dani industrije, E, okrugli stol za politiku do 2030. Tu su socijalni partneri regije, lokalne zajednice i nove funkcije. Strukturni dijalog između dionika i nadzor, praćenje na, mm, sa e, jednom velikom, velikim popisom pokazatelja sve je to privremeno, sve su to privremeni aranžmani. Treba ih još usavršiti. Životni vijek ovih aranžmana je ograničen na mandat e, komisije koja sada izlazi i treba to produžiti ili restrukturirati. Ono što je sigurno, a to ne, ne postoji na slajdu, je da imamo e, mnogo decentraliziranih mehanizama e, upravljanja. Tu imamo razne dionike, javne i privatnike na raznim razinama. Strateški forum za projekte zajedničkog evropskog e, interesa. To je također dio vrijednostnog lanca. U izvještaju nastojimo dati sve cjelokupni popis ovih mehanizama, mada je to vrlo teško. To imate na stranici 64. Prema tome, općenito govoreći, e, vidimo da neki prioriteti koji su orijentirani prema misijama imamo digitalizacija, niskougljična ekonomija i e, zeleni raz. Imamo specifične izazove, ali imamo malo koncentracije napora ili sredstava i nemamo zaista dugoročnog planiranja koje uključuje ciljeve, važne točke i specijalne realistične ciljeve. E, industrijska politika eu je još uvijek metapolitika koja sažima postojeće politike. ili objedinjava postojeće politike. To je još uvijek raštrkano, mada imamo hrabre znakove da se koherentnost e, poveća na terenu, e, to nam ilustrira pristup prijednostnog lanca. Jedini novi razvoj u tematskim e, područjima je teritorijalni pristup, a to, toga nema. To se imamo decentralizirane mehanizme upravljanja. E, to ruši silos. Ali ono što nedostaje je sveobuhvatna arhitektura i e, interregionalna koherentnost. I na kraju ću završiti sa nekim mislima za budućnost. Mislimo da je potrebno da treba bolje e, napraviti e, izbore i uzeti u obzir e, transformaciju. Trebamo sveobuhvatne ciljeve koji uključuju klimatske promjene jer to je hitno. I tu Evropska unija ima legitimnost i dodanu vrijednost. To ide ruku pod ruku sa centralnim sustavom upravljanja tu možemo formulirati ove izbore. Druga stvar koju želimo naglasiti je da je regionalna razina važna. Tu dolazi do asimetričnih šokova, pa to zahtjeva veću pažnju. Naročito e, je važan e, međuregionalna suradnja i e, pametna specijalizacija. Mi se moramo suočiti s ovim izazovima koji se brzo javlja, javljaju. Moramo brzo reagirati. Hvala. Hvala vama, gospođo Pelegrin. Vrlo zanimljiva studija. Mislim da kolege imaju puno pitanja. Sada vi imate riječ, gospođa Karvaja. I'm not going to talk as coordinator. Neću govoriti kao koordinatorica, već kao e, članica ovog odbora. Ne znam je li gospodin Eler želi uzeti riječ. E, mi imamo popis prema tome tko se javio. Želi li gospodin Eller uzeti riječ? Imam pitanje vezano za metodologiju vaše studije. Kada govorite o onima s kojima ste razgovarali a što se tiče dionika, jesu li to bili uvjerljivi dionici općenito, dakle vezano za industrijsku politiku ili su to bili subjekti e, europske e, industrijske politike jer time će biti promijenjena e, percepcija same studije. Dakle, E, da li su ljudi s kojima se razgovarali bili potencijalni subjekti te politike ili su zapravo bili indus, dakle predstavnici industrije, odnosno dionici koji su bili dio sadašnje ili bivše industrijske politike, jer to bi bilo zanimljivo znati empirički, je li to kretanje prema e, u smjeru potencijalnih subjekata ili pak što se tiče priljeva vaše studije da su to bili subjekti koji su dakle subjekti sadašnje ili prošle industrijske politike. Dakle, to je pitanje vezano za metodologiju vaše studije, a pitanje, ako smijem, možda je prejednostavno, a što se tiče utjecaja, odnosno upravljanja, Kakva su, kakvi za, vaši zaključci temeljem studije vezano za samo organizacije ili proces upravljanja u komisiji? Daću vam jedan primjer. Nedavno i opetovano se formulira e, politika smanjenja emisija CO2 u industriji, postoje različiti instrumenti, programi i sredstva za čelik. Dakle, i čeličana bez emisija CO2, ali četiri glavnih e, direktora nisu se mogli zapravo e, uskladiti postojeće financiranje kako bi se zaista ostvario takav jedan e, program čeličane bez emisije CO2. Dakle, moje pitanje je strukturno što, što je vaš zaključak vezano za unutarnje procese upravljanja komisije Dakle, da li, jesu li postojeći instrumenti bili uspješni ili ne? Je li, a, inače, ako govorimo samo ne nerazumljivo prema, prema e, budućnosti, pokušavam zapravo shvatiti konzistentnost vaše studije. Prvo ćemo čuti nekoliko pitanja. Hvala na ovoj prezentaciji. Ja kao i predsjednica Valjan mislim da je ova studija stvarno zanimljiva navodi nas na razmišljanje o nama samima, onome što smo učinili i što radimo i što nismo učinili kao Europa u pogledu industrijske strategije. Postoji nedoumica između sektorskih politika i općih instrumenata koji se onda održavaju na industriju. Ali mi ovih nekoliko godina nismo definirali stratešku viziju, ono što ste vi nazvali integriranim instrumentima, odnosno integriranim ciljevima. Htjela bih postaviti dva ili tri pitanja u vezi s onime što ste vi rekli. Prvo, što se tiče onoga što ste spomenuli da nije došlo do integracije između instrumenata za industrijsku politiku i teritorijalne kohezije. Vi ste rekli da dvije trećine od određenog iznosa zapravo predstavlja instrumente za e, regionalni razvoj. Pretpostavljam da je ostalo potpada pod inovaciju i istraživanja. To je slaba točka. Kako to riješiti? Među industrijskim i ekonomskim politikama Imamo li možda socijalnu koheziju koja je spomenuta? Jer ćemo mi sada dosta poraditi na ovoj temi i tu mislim na socijalnu koheziju što se tiče okolišnih pitanja. Svi o tome govorimo, o tom fondu za e, pravednu tranziciju i vi ste to spomenuli u pogledu načina rada komisije. Trebamo bolje povezati koheziju, to socijalnu koheziju s ciljevima komisije. I još nešto vezano u strategiju. Vi ste rekli da e, Savez za baterije i kružno gospodarstvo su bili primjeri strateške vizije. E, vidjeli smo što je trebalo za budućnost i pokušali smo to učiniti postići u Europi prije nego što nas preplave proizvodi iz Kine kao što su na primjer bili solarni paneli. Koji drugi sektori, e, koje druge sektore ste možda uvidjeli u vašoj studiji? E, što bi mogli poduzetnici učiniti u Europi uz promociju i potporu Europske unije? Hvala na ovoj studiji koja je korisna za naš rad. Hvala, gospođa Labajova. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednici. Hvala na ove prezentaciji. Imam nekoliko pitanja. Vjerojatno bismo puno vremena zapravo proveli raspravljajući o njima jer su filozofska. Gdje ste vi međutim pronašli sinergiju koja nedostaje između različitih programa, različitih potpora? Gdje je taj najveći jaz u sinergiji? Pretpostavljam da je to u teritorijama, regijama ili e, programa istraživanja Europske unije i kohezijske politike, ali gdje su nedostaci vezani za sinergiju? Drugo, kako možemo osigurati da i mala i srednja poduzeća su dobro pokrivena u industrijskoj politici i u smjernicama koje dajemo, zato jer naravno govorimo o industriji, ali svakako trebamo uključiti mala i srednja poduzeća. Dakle, kako to osigurati? i jeste li primijetili ili jeste došli do zaključka u različitom pristupu prema industrijskoj strategiji od strane različitih država članica? Pretpostavljam da je odgovor da, ali imate li konkretne podatke dakle, koji govori o različitim pristupcima različitih država? U Konkretnom slučaju, recimo, stare države članice u odnosu na nove države članice, zato jer je industrijska baza drugčija. Kako možete definirati ili kako istraživati više o tim razlikama? I posljednja stvar, moje pitanje kako bolje uključiti dionike i industriju u raspravu. Ja ne znam činimo li dovoljno. Možda dionici ne žele govoriti s političarima više, kad kada političari ne žele slušati ono što im dionici imaju za reći, kako dakle osiguramo da slušamo dovoljno i da imamo dovoljno dokaza, odnosno materijala od dionika i od same industrije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Ninisto. Gospođa Han je tražila riječ. Izvolite. Hvala lijepa na prekrasnoj prezentaciji, na zanimljivoj studiji. Za mene je jasno da trebamo u Europi industrijsku strategiju koja je ekološka, koja je socijalna. I sada imamo jednu znanstvenu studiju koja nam je prezentira, koja je vrlo vrijedna i koja e, zapravo nam pokazuje gdje su potencijali. Ono što mene zanima jest kada biste imali mogućnost dati tri prijedloga. Kako u industriji stvarati e, saveze, kako unapređivati europsku industrijsku politiku tako da, se, e, da, su na, e, prioriteti na socijali, na zaštiti okoliša, kako, dakle, što bi bili vaši prijedlozi i nama? Što se mora učiniti, što se hitno mora učiniti kako bi zapravo unaprijedili europsku industrijsku politiku? Hvala vam lijepa. Hvala vama. Vidim gospodina Tosanovskog koji se želi javiti za riječ. E, gospodin Tošenovski će govoriti za ECR. Dame i gospodo, hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Mislim da je vrlo važno kod ovakvih strategija da se E, ispravno dijagnosticira što su izazovi, upravo kada se radi o industrijski politici. Želim uputiti najmene na jednu stvar. E, treba više pozornosti zapravo posvetiti e, politici potpora kako bi se zapravo dala prednost europskim poduzećima. Hitno je potrebno da u razdoblju od 2020 do 2025 E, postoje naravno te tendencije prema e, intervencionizmu e, SAD-a. Želim uputiti da dva inovativna gospodarstva kao što su Japan i Južna Koreja imaju sporazume o slobodnoj trgovini sa EU, a istodobno su oni organizirani u smislu velikih konglomerata. Dakle, EU E, se ne bi trebala orijentirati na tim, e, prema tim primjerima, ali mi moramo e, zapravo, zapravo izraditi svoje vlastite instrumente. Nema firmi u novim tehnologijama, u novim kompetencijama u Europi i već godinama vidimo da imamo vrlo konzervativni model što se tiče politike inovacija. Kakve su mu mogućnosti da se tu situaciju promjeni koja obilježja trebaju europski e, e, europska poduzeća i što mi možemo učiniti kako bi iskrivljeno tržišno natjecanje e, bilo uklonjeno. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Time smo zaključili prvu rundu pitanja. Vi ste u drugoj rundi. Dakle, molim gospođo Pelega, ako možete odgovoriti dakle, na ovu e, prvu rundu pitanja, onda ćemo imati još jednu. Što se tiče metodologije, dakle, da idemo kronološki prema postavljenim pitanjima. Radi se o maloj studiji, dakle mi nismo imali niti sredstava niti vremena da imamo jedan reprezentativno savjetovanje sa različitim dionicima, ali ono što smo zapravo napravili, išli smo na razinu komisije što se tiče političara. Dok na nacionalnoj razini i razini Europske unije tražili smo njihovo mišljenje prema e, Savezu industrija, dakle udruženju e, industrija i e, to smo nadopunili Dakle, to savjetovanje smo nadopunili sa regionalnim studijima pojedinih slučajeva koje su bile važne za shvatiti važnost institucionalnog okruženja E, što zapravo daje smisla različitim mjerama koje se naravno donose na razini Europske unije. Dakle, e, dakle institucionalna ukotljenost mjera je vrlo važna kako bi, se odluč, e, kako bi se odredila učinkovitost političkih mjera. Vi možete imati dobre političke mjere, ali potrebno vam je da osigurate da su one prilagođene i da se one da su primljene na razini e, regija, odnosno lokalnih zajednica i da je institucionalno okruženje zapravo spremno za to. Postavili ste pitanje o unuta, unutarnjem procesu vladanja unutar ECA. E dakle, Imali smo određene razgovore, intervjuje i temeljem e, upravo intervjua sa dužnosnicima Europske komisije postoje e, određeni e, napredak prema više suradnje između različitih glavnih uprava. To je nešto što smo primijetili pretok proteklih godina. Mi smo napravili još jednu studiju o industrijskoj politici Europske unije prije nekoliko godina i to nije bilo očigledno, ali sad je to jasnije slučaj da glavne uprave zaista komuniciraju međusobno, dakle postoji više koordinacije. Nismo pronašli nikakvog formalnog mehanizma koordinacije, dakle sve to se odvija poprilično neformalno i e, e, i e, zapravo odvija se u jednom točno određenom tematskom krugu. Što se tiče socijalne i dakle potrebe da se e, e, međusobno spoji ekonomska, socijalna i okolišna dimenzija, iskreno rečeno, Dakle, to je najzaključak, to je jedna od slabosti sadašnje strategije, onako kako je ona izrečena u komunikaciji Europske komisije iz 2017. Ako samo gledate e, termine i tražite termine, recimo koheziju, nećete pronaći toliko puno primjera te riječi u toj komisiji. Dakle, teritorijalna kohezija je zapostavljena, a isto tako i socijalna kohezija. Stoga je nužno da se to ispravi. Važnost kohezije i kohezijske politike kao mehanizma financiranja E, nije vrlo e, riječita, zato jer je kohezija nominalno teritorijalna, ali zapravo postoje e, zapravo financira se sve. I jedina dimenzija koja je zaista teritorijalna, a koja se spominje u komunikaciji iz 2017 jesu strategije takozvane pametne specijalizacije. Gdje nedostaje sinergija? Gdje su glavni jazovi u sinergiji? Mi ja sam puno radila na kohezijskoj politici i e, gledala što se događa na regionalnoj razini i sasvim je jasno da je jako teško kombinirati različite izvore financiranje, e, različite instrumente financiranja, dakle kohezijsku politiku, obzor 2020 to su različiti mehanizmi financiranja koji rade različite stvari i oni nisu integrirani. Dakle, malo je koordinacije ili je uopće nema na razini Europske unije. Dakle, puno je prostora e, za poboljšanje i zbog toga naglašavamo ulogu i potrebu da bude prava struktura upravljanja koja će zaista koordinirati različite e, instrumente za financiranje. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, istina je da e, se upravo na njih ne, e, ne, ne, ne stavlja naglasak. Naime, na njih se odnosi kohezijska politika. Postoje učinkoviti instrument u, u okviru obzora 2020 koji je namijenjen malim i srednjim poduzećima i sve što financira agencija EASME. E. Ali opet postoji nedostatak koordinacije između različitih e, instrumenta financiranja. Sasvim konkretno i kao ilustracija različitih pristupa koji karakteriziraju različite države članice, ja ću koristiti pitanje jednog od zastupnika Dakle, potrebno je poticati e, zagovornike Europske unije. To je primjer jednog konkretnog pristupa to je francuski pristup E, pokušaju da se potiču veliki zagovornici. Kao što znate, postoji e, francusko-njemački prosvjet protiv odluke da se ne dopusti spajanje. Dakle, to je jedan od primjera različitih vrsta pristupa. Nasuprot tomu, više pozornosti koji se daje e, teritorijalnim razmatranjima ili malim i srednjim poduzećima. Kako, uključiti, kako bolje uključiti dionike? Mislim da je puno napravljeno kroz decentralizirane mehanizme. Više treba učiniti na višoj razini. I naravno, radi se o pitanju upravljanja tri stvari koje treba promijeniti. Nisam sigurna o trima stvarima koje treba promijeniti, ali kao što je očigledno iz e, moje prezentacije, mislim da prva stvar koju treba e, promijeniti i koju treba osigurati da bude u redu je e, zapravo struktura upravljanja na razini Europske unije. A o tome se odlučuje vrlo skoro. Dakle, postoji određeni manevarski prostor e, vezano za to i za vas. Ne znam jesam li zapravo pokrila sva pitanja i odgovorila na sva. Možda ćemo sada prijeći na još jedan krug pitanja. Gospođa Kavaja. Hvala. Zahvaljujem na prezentaciji studije koja sadržava neke zanimljive elemente. Ipak, za mene nedostaje jedno, a to je tehnološko vodstvo. Kako bismo imali industrijsku politiku, mi trebamo i dalje biti predvodnici u sektorima u kojima to već jesmo vratiti vodstvo u sektorima gdje smo ga izgubili i tako dalje. Mm, to radimo kroz istraživanje tehnologiju. Imamo primjere e, aeronautike, e, industrije mm, gdje smo predvodnici i surađujemo, ulažemo jako puno i u tim sektorima uspjeli smo zadržati vodstvo. Mislim da to nedostaje tehnologija, novine i e, čiste tehnologije koje trebamo razviti kako bismo bili konkurentni na primjer Južnoj Koreji. Drugo pitanje. Što se tiče modela upravljanja, ako govorite o upravljanju fondovima, slažem se, ali ako govorite o upravljanju modelom industrijske politike, ne slažem se baš toliko s vama. Mislim da industrija treba više prostora za disanje, za razvoj, za ulaganje. Naravno, to vezano uz pitanja okoliša i socijalnog duha koje mi branimo. E, ne bismo trebali imati administrativne prepreke, nego trebali bismo bolje planirati, kao što ste i vi sami rekli. u e, dva područja trebamo donijeti neke izmjene. Vi ih niste naglasili u svojoj studiji, a to je konkurentnost i e, državne potpore. To moramo stvarno preispitati što se tiče istraživanja i e, razvoja. I trgovina je drugo pitanje. Treba postati reciprocitet u trgovini. Hvala, to je sve od mene. Hvala. Gospođa Kutahar. Hvala. Hvala gospođo Pelegran na ovoj prezentaciji koju ste nam danas e, izložili. Industrija je jako važna. Industrijska politika je prioritet za Europsku uniju. Isto vrijedi i za tehnološki suverenitet, kao što su i drugi kolege rekli. Europska komisija će raditi na tehnološkoj suverenosti i koncentrirat će se na neka kritična područja. E, preporuke iz vaše studije mi se dopadaju i tu se odnosim na strateške odluke koje trebamo donijeti što se tiče regija i daljnjeg eksperimentiranja. Te preporuke mogu pomoći Europi da se suoči sa tehnološkom budućnošću. Imajući na umu raspravu o industriji politici u Europi, želim vas pitati koje instrumente bi Europska unija trebala koristiti kako bi postigla e, tehnološku suverenost, kako će politički donositelji odluka doprinijeti boljoj koordinaciji država na tom području i kad govorimo o angažmanu država članica i regija u pogledu industrijske politike koji je doprinos odnosno koje periferne regije kao na primjer otoci što oni mogu dati kao doprinos Europske unije, a što se tiče pogotovo megatrendova koje ste vi spomenuli. Hvala, gospođa Čeh. Hvala na ovoj prezentaciji koja je bila jako zanimljiva. Bilo mi je drago čuti koliko ste naglasili važnost regija i strukturnih fondova. Kao članica odbora regiji, htjela bih vas pitati koje specifične probleme možete istaknuti iz proteklog mandata, odnosno saziva E, zbog kojih problema nije bila moguća koordinacija i što bismo trebali učiniti kao novi zakonodavci u ovom sazivu parlamenta? Koje mjere mogu biti donesene a da budu korektivne? Je li to bolja komunikacija, novi programi? Što možemo učiniti kako bismo manje razvijenim zemljama omogućili da e, budu napokon ukorak s drugima kako bismo imali pravednu E, pravednu politiku industrije u Europi. Hvala, gospođo Del Castillo. Hvala, hvala na ovoj prezentaciji koja je bila e, stvarno zanimljiva i predstavljena je u pravom trenutku na početku mandata. I zato što ćemo uskoro imati saslušanja kandidata za povjerenike. Mislim da u ovom velikom području industrijske politike nedostaje nešto. Vi govorite zapravo kao o nekom velikom moru, u o kapi u velikom moru. I netko se pita pa što ćemo onda sa europskom industrijskom politikom? Vi ste proučili ovo pitanje i predstavili rezultate ali ne možemo reći točno kako industrijska politika treba izgledati Treba se koncentrirati više na pokušaj definicije glavnih karakteristika jedne europske industrijske politike, jer mi koristimo taj termin politika. Po mom sudu, mi bismo trebali imati program za europsku industrijsku politiku. 2009. smo imali digitalnu agendu i imali smo specifične prijedloge o djelovanju za klimatske, protiv klimatskih promjena u raznim sektorima. Trebamo sveobuhvatnu strategiju definiranja kako bismo mogli odrediti instrumente kojima bismo došli do određenih ciljeva i to kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Svi mi trebali bismo imati jasnu predođbu toga što institucije Europske unije trebaju učiniti kako bi dale doprinos e, konkurentnosti europske industrijske politike na globalnoj razini. Ako ne budemo postigli taj cilj, cijelo vrijeme ćemo biti u istoj situaciji. E, govorit ćemo da je nešto jako dobro, jako korisno, ali to će biti kap u moru. I to će biti mantra, e, europska industrijska politika će se ponavljati stalno kao mantra. Evo, to je moj prijedlog programa. Htjela bih znati što vi o tome mislite. Hvala. Hvala. Gospodin Blos. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem, gospođo Pelegran. Htio bih se nadovezati na pitanje koje je postavio kolega prije mene. Vi ste govorili o e, odvažnim političkim odlukama koje se trebaju donijeti i govorili ste o boljoj strukturi, odnosno arhitekturi upravljanja. Možete li nam objasniti što ste mislili pritom, kako bi to trebalo izgledati, kakva bi ta struktura upravljanja, kako bi ona izgledala? Drugo pitanje. Na početku ste govorili o velikim novim temama kao što je novi zeleni sporazum. E, to je nešto e, s čime se suočavamo sada. Imamo dekarbonizaciju industrije e, koja nam predstoji i to je važno zbog globalnih tržišta. Kad uzmemo u obzir trenutnu politiku i strukturu upravljanja što mislite o toj strukturi? Je li ona dovoljno fleksibilna i prilagodljiva ovakvim vrstama tranzicija? Što mislite o ovoj politici? Kako bi se trebala strukturirati da bi e, se oduprla e, utjecaju Kine i drugih industrijskih zemalja? Hvala, gospodin Piper. Hvala lijepa na ovim osnovama eh, za industrijsku politiku Europskog eh, uniju. Ja bih vas pozvao na i drugi korak, a to je da mislimo malo više na poduzeća. Eh, radi se o konkurentnosti industrijskih poduzeća u Europi koji žele izvoziti i stvarati radna mjesta a, a e, da to sve bude u skladu sa zaštitom okoliša i trgovinskim politikama u skladu s digitalizacijom, ali trebamo strategiju za jačanje konkurentnosti poduzeća sa svim ovim nadređenim ciljevima. Tu moramo onda biti konkretni mm, i onda ići u drugom koraku, ići u tom smjeru. Tema mala i srednja poduzeća. Jako me razljutilo da se e, mala i srednja pod, e, ograničavaju na nova poduzeća, na kohezijske programe, na novac. E, mala i srednja poduzeća trebaju drugačiju politiku. To se mora baviti sa trgovinskom politikom, konkurencijom, energetikom i tako dalje. Zaštita podataka je važna. Tu trebamo razumnu politiku za malim i srednjim, za mala i srednja poduzeća. Ta politika se mora razlikovati od one za velike korporacije, a ne smijemo se ograničiti samo na novac. Thank you very much. Hvala, gospodine Piper. Gospođa Solis Perez. Hvala Hvala na ovoj sveobuhvatnoj studiji. Moje pitanje vezano uz teritorijalnu koheziju koja je već spomenuta u govorima kolege. Ja sam e, članica odbora Regi i želim pitati nešto u vezi s megatrendovima koji mogu biti izazov e, za neke regije jer se može povećati socijalna rascijepkanost. Možete li spomenuti neke konkretne mjere koje po ovom sudu države članice mogu poduzeti na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi povećale konkurentnost, ali ne na uštrb teritorijalne kohezije. Drugo pitanje već postavljeno danas tiče se sinergija. Što može učiniti, možemo učiniti danas kako bismo poboljšali sinergiju između industrijske politike, regionalne politike i politike istraživanja i razvoja? Koje konkretne mjere možemo poduzeti za povećanje apsorpcijske e, mogućnosti e, europskih fondova koja je u nekim zemljama prilično na niskoj razini? Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Kabiljus. Kubiljus. Hvala. Hvala na ovoj studiji i na raspravi o europskoj e, industrijskoj strategiji. Strategija, po mom sudu, treba početi točnim poimanjem strateških ciljeva. Mm, zbunjen sam kad e, pročitam e, strateške dokumente iz 2017. godine i tamo se dosta govori o vladama, upravljanju i glavnim izazovima. S toga stajališta, budući da sam ja novi zastupnik u ovom parlamentu, ja sam počeo istraživati ovu temu. Pročitao sam njemačku industrijsku strategiju koja je nedavno najavljena. Ona je mnogo jasnija. Strateške smjernice za europski njemačku industriju su ono što trebamo pomnije analizirati. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Što vi mislite o odnosu između industrijskih politike Europske unije i nacionalnih strategija za industriju? E, imamo li možda neke sustavne kontradikcije? Njemci govore o globalnim šampionima, a kako stvoriti njemačkog europskog šampiona? Iz e, europskog iskustva znamo da do sada e, politika konkurentnosti EU je bila protiv toga. To je sada filozofsko pitanje. E, europska industrijska politika po mene još uvijek nije jasno definirana. Za mene je mnogo jasnija njemačka industrijska politika i htio bih vidjeti kako taj model možemo proširiti e, na razini industrijske politike Europske unije. Hvala gospodine Kubilius i posljednji na popisu govornika gospodin Gudlar. Hvala predsjednice, govorit ću francuski. Europska industrija se suočava sa žestokom međunarodnom konkurencijom mm, e, BDP eh, udio u BDP-u industrije je 20%, a u drugim zemljama, recimo u Kini je to 40%. Mislim da je važno da u novoj industrijskoj strategiji ne gledamo samo eh, europsko tržište. Moramo vidjeti gdje smo u globalnom tržištu i na toj eh, razini moramo naći rješenja. Moramo također i biti koherentni između komercijalne i industrijske politike, to je trgovinske, kako bismo izbjegli delokalizaciju pogona. E, da li po vašem mišljenju e, ambiciozna industrijska strategija e, ne treba li ona reorganizaciju svjetske, svjetskih trgovinskih pravila? jer moramo recimo kontrolirati Kinu. Kina u željezničkom prometu ona prodaje željeznice u, svim zemljama svijeta i, e, i naša javna nabava tome podliježe. E, moramo također izbjeći e, prisilne transfere tehnologije. Hvala lijepa svima. Evo, obraćam se gospođi Pelegran za odgovore. E, dobili ste zanimljiva pitanja. Hvala. Dosta mm, je pitanja postavljeno, to zaslužuje upravo ova domena. Što se tiče tehnološkog vodstva, Pokušat ću sada odgovoriti na razna pitanja vezana uz sektore. Ne znam trebamo li se sada pridržavati eh, tog termina sektori ili bismo se trebali eh, držati sektorskih politika koje su opravdane, a one bi trebala biti upotpunjene analizom i djelovanjem trebali bismo izaći iz uskih granica sektora. Evo primjera. Novi trendovi izviru na granicama sektora. Imamo nove industrije koje se stvaraju spojem različitih sektora ili um, užih struka. Europska industrijska politika ne bi se trebalo usmjeriti na specifične sektore gdje želimo imati vodstvo. To bi se trebalo dogoditi spontano, e, ne e, na način pristupa od ozdo prema dolje. Trebamo imati globalnu viziju i program. Mislim da je agenda pravi termin kojim možemo izraziti ono što pokušavamo postići. I time bismo dali opći okvir i jedno opće usmjerenje u određivanju prioriteta. Dakle, ne bismo izabrali određena područja ili sektore. U toj agendi imali bismo prostora za razvoj za slobodno disanje naše industrije, kako ste vi rekli prije. Radi se o koordinaciji postojećeg. Ne radi se o stvaranju nečega ex novo. E, industrijska politika EU-a i dalje će biti metapolitika koja se temelji na raznim inicijativama koje već postoje E, bitno je sada imati bolju koordinaciju postojećih politika. Što se tiče konkurentnosti i državne potpore, postoji način usklađivanja različitih interesa. Primjer koji sam izabrala trebao je E, pokazati kako funkcionira pri, pristup e, vrijednostnog lanca. Postoje posebni aranžmani u e, kojima se odlučuje kako bi se potaknulo razvoj. Pitanje regija. Iz naše studije jasno proizlazi nešto što sam vidjela u svom iskustvu na razini regionalne vlasti jer sam se dosta bavila kohezijskom politikom. Analiziramo li što se događalo u regijama vidjet ćemo da razne regije imaju različite vizije i pokušavaju naći svoje mjesto u pogledu razvoja. Ali sada nedostaje upravljanje regionalnom međusuradnjom. Postoje platforme kao što je platforma za pametnu specijalizaciju gdje regije komuniciraju međusobno kako bi se uskladile ili se međusobno nadogradile, ali su to pojedinačne inicijative, a regije rade zapravo same za sebe. Potrebna je koordinacija na međuregionalnoj razini za ove inicijative. I think I just agree with, um, Slažem se s potrebom da se koncentriramo na mala i srednja poduzeća. imamo razne mjere kako možemo postići europsko djelovanje u tom području Međutim, postoje razne mjere u raznim programima i tu je vidljiva rastjepkanost. Što bismo mogli kako bismo poboljšali apsorpcijski kapacitet regija? To je pitanje koje je važno i e, treba ga malo bolje analizirati. Trebamo osigurati to da postoji kapacitet u pogledu politika na raznim razinama, ne samo na regionalnoj razini, nego i na razini EU-a. Ne radi se samo o tome da imamo dobro upravljanje lijepim mjerama u području politika, nego donositelji politika trebaju biti prijemčivi, otvoreni prema novinama i spremni na to da provode mjere, a to zahtijeva nešto što kohezijska politika zagovara, a to je tehnička pomoć. Regije uče i poboljšavaju svoj administrativni kapacitet, ali to se ne događa samo na regionalnoj razini. Još jedno pitanje koja je važnost industrijske politike EU-a u odnosu na nacionalne? E, da, nacionalne strategije izgledaju bolje e, što se tiče strukture, ali postoji veća dodana vrijednost e, na razini EU-a. Dakle, industrijska strategija Europske unije bi trebala se nadovezati na tu dodanu vrijednost i graditi na e, prednostima, jakim točkama regija. Na primjer, postoje neke strukture koje obuhvaćaju više država i to pokazuje tu dodanu vrijednost. To bi moglo biti rješenje za manje razvijene regije koje bi mogle započeti strukturne promjene e, u slučaju da budu uključene u te lance dodane vrijednosti. Naravno da moramo imati širi pogled, ne bismo se trebali fokusirati samo na slučaj Europe. Mi govorimo o globalnom tržištu i da budem jasna, strategija uključuje sve što je vezano uz trgovinu. Imamo mnoge inicijative kojima se osiguravaju pravedni uvjeti zanimljive mjere kao što je na primjer screening izravne, izravnog ulaganja FDI i također se svi bore za europske vrijednosti i zato možemo računati na uspjeh. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Hvala na zanimljivim pitanjima. Stvarno cijenimo to što ste bili naš gost i hvala što ste nam predstavili ovu studiju. Gospođo Pelegran, hvala što ste bili naša gošća danas. Well, the next uh, item on our agenda is a presentation of the study on the Galileo program. Imamo sada studiju o programu Galileo, uh, uradak uh, Stoje. Inženjer Vecman je naš gost. On je radio na tehničkom sveučilištu u Braunschweigu u institutu za vođenje, za navigaciju aviona. On radi na sljedećim područjima, nacionalna navigacija, fuzija podataka, e, podaci u stvarnom vremenu i mjerenje, specijalizirani e, odjel za zrakoplovstvo to je pripremila, pripremljeno za stol 2015. To su radni, radna načela za GNSS. Podcrtava e, svojstva Galilea e, u usporedbi sa drugim GPS sustavima. E, sada je taj izvještaj došao na zahtjeva našeg odbora jer i svemir e, je dio našeg e, portfelja. E, bez daljnjeg odlaganja daću riječ doktoru Bestmanu. Hvala lijepa, dragi članovi Europskog parlamenta. Čast mi je što vam se danas mogu obratiti u vezi e, s e, našom studijom o satelitskom navigacijskom sustavu Galileo i aplikacijama za e, građane Europske unije. Mm. Vidite ovdje strukturu mojeg izlaganja. Dati ću kratak uvod o Galileju i drugim navigacijskim sustavima koji sada postoje E, mi govorimo o zahtjevima raznih područja, pa ću vam pokazati te zahtjeve. A onda ću vam pokazati koristi koje Galileo e, može dati u, s obzirom na sadašnje izazove. E, onda ćemo govoriti o ciljevima i mišljenjima globalni satelitski e, navigacijski sustavi su e, ključna tehnologija e, za osiguranje održivog rasta. Oni dozvoljavaju da korisnici odrede svoju poziciju u cijelom svijetu. To su i blokovi za gradnju infrastrukture. Oni se sastoje od satelita u orbiti koji emitiraju signale. Korisnici mogu izračunati vlastitu poziciju, a i brzinu i vrijeme e, primljenih signala. Mm, imamo Galileo od ovih sustava za Europu, GPS za Ameriku, GLONASS iz, GLONASS iz Rusije i Majdao iz Kine Čak i mada ovi sustavi imaju velik stupanj dosljednosti i interoperabilnosti, imaju značajne razlike. Galileo je kao europski GNSS provider ima jedinstvene karakteristike u tim svim sustavima. Galileo e, je razvijen i operira pod civilnom e, kontrolom a svi drugi sustavi e, su pod vojnim nadzorom. Galileo naglašava civilno korištenje i to je i nuđa e, razne usluge e, civilnom stanovništvu kako bi se to integriralo u jedan prijemnik, operateri Galilea su se usuglasili na modulaciju, jedinstvenu modulaciju e, e, signala. A GP, e, drugi GP sustavi će to uraditi tek u sljedećoj generaciji. Galileo to već sada radi. Galileo je civilni sustav i daje stoga više informacija o svojim satelitima i letjelicama. To je naročito važno za aplikacije visoke performanse. Mm, e, Galileo također daje istraživanje i spašavanje. E, osigurava e, da se signali lokaliziraju brzo i pouzdano. Brže nego ikada prije. Uz to infrastruktura Galilea uključuje je jedinstveni e, kapacitet odgovora, pa korisnici mogu dobiti odgovor koji e, je brz i točan e, imaju veću sigurnost. Galileo stoga planira jedinstvenu karakteristiku autorizacije pa se mogu E, lako identificirati uljezi, ne, neželjeni korisnici. E, evo, aplikacije Galilea. E, kad vodimo razgovore sa stručnicima iz svih domena kako bismo dobili zahtjeve svih domena, moramo znati ključne karakteristike performanse. Zatražili smo E, da nam da, e, sugovornoci daju sve te pokazatelje od nevažnih do važnih. Rezultati su pokazani ovdje na desno, gore. Vidimo da zahtjevi se znatno razlikuju od jednog područja do područja i od aplikacije do aplikacije. A sada dolazim do benefita koje nam daje e, e, Galileo, koje daje građanima EU-a. To je jedini globalni navigacijski satelitski sustav e, pod civilnom zaštitom, pod civilnim nadzorom daje karakteristike koje drugi ne daju. Preciznu satelitsku informaciju koja nije dana u drugim GPS sustavima to je dobro za zahtjevne aplikacije. Drugi sustavi se mogu degradirati u slučaju političke napetosti. Galileo može osigurati stratešku autonomiju, a minimizira ovisnost o, drugim GNSS sustavima. U usporedbi sa drugim sustavima Galileo ima potencijal da daje e, bolju sigurnost i poboljšanu točnost. Galileo predstavlja e, e, doprinos Europe međunarodnoj zajednici i lokalizaciji pozicije. Galileo ima i back channel koji informira korisnike u nuždi da je njihov signal primljen. Galileo je Prema tome, kritična, kritičan dio infrastrukture za europske građane na raznim razinama. Usprko svim e, prednostima i koristima Galilea, e, postoje još e, neki nerješeni izazovi s tehničke gledišta. Galileo, kao i svaki drugi navigacijski sustav, Eh, je osjetljiv na radio frekvencije na kratkim eh, valovima, kratkim frekvencijama. Pa onda može doći do prekida usluge na velikim područjima. On također traži certifikacije za određene aplikacije. Mm, mm, eh, mm, Stoga prativost e, svih e, e, podataka je potrebna, ali se još ne provodi. Što se tiče aplikacija, Galileovi referentni dokumenti daju kontrolne dokumente za sučelja a to ocijene svi stručnjaci. Međutim, neki detalji za neke aplikacije još nisu uključeni u ovom dokumentu. Usto, e, e, međunarodna harmonizacija e, ima prepreku zbog autorskih prava. Usto, to, Galileo daje vrlo daje odlične komunikacijske procese koji nas obavještavaju o svim promjenama. Međutim, e, u ovim izvještajima nije, e, e, nisu došli do izražaja svi incidenti. Infrastrukturu treba stoga popraviti. To je novi izazov. Neki se stručnjaci tuže da operateri Galilea trebaju biti transparentniji i dojaviti e, negativne strane sustava. Naročito e, što se tiče sigurnosti, e, kritično je znati ne samo nominalnu performansu sustava, već i ponašanje sustava u slučaju kvara. U Galileu smo imali preoptimistične vremenske prognoze, a sada se to ne može promijeniti. Stoga pouzdani program za budućnost eh, mora biti ključan za upravljanje Galileom u budućnosti. A sada dolazim do eh, ciljeva politike. Prvi eh, cilj se bavi privlačnošću Galilea. Kao što sam rekao, Galileo e, e, ima kašnjenja u usporedi sa početnim programom. E, stoga nije maksimalno privlačan za potencijalne korisnike. ako ga usporedimo sa drugim sustavima, bilo bi ključno da korisnici budu svjesni prednosti Galilea to zahtjeva dalje napore da e, se e, unaprijedi razvoj Galilea za korisnike u raznim područjima. E, isto tako je važno da se osigura da se Galileo može slobodno koristiti od strane svih korisnika. Naročito kad se natječe sa drugim GNSS sustavima. Galileo također mora nastaviti davati detaljne informacije što otvorenije i što brže. E, e, pouzdani i e, vremenski rasporedi su važni za korisnike kako bi mogli isplanirati integracije usluga Galilea u vlastite proizvode. To bi povećalo povjerenje u Galileo. Politika mora osigurati e, tu pouzdanost e, i nakon što Galileo postane potpuno operativan. Cilj politike broj dva. E, autentifika, autentifikacija signala osigurava sigurnost pa se tako izbjegavaju lažni signali to je naročito važno za kritične sigurnosne aplikacije. E, to e, to još nije e, omogućeno, ali biti će u mogućnosti. Dokaz o autentičnosti mora biti, informacije o tome moraju biti objavljene što je prije moguće. Galileo je sada e, jedina konstelacija GNSS-a koja omogućava ovo utvrđivanje e, identiteta korisnika. A to je e, njegova prednost u usporedbi sa drugim GNSS konstelacijama. Galileo sustav PRS da je e, visok nivo sigurnosti, ali se ne može koristiti za velike dijelove kritičnih infrastruktura u Europskoj uniji. Treba maksimizirati koristi ove e, usluge. To će omogućiti malim i srednjim poduzećima e, da lakše koriste nove razvoje u PRS usluzi to će uključiti i javne e, procese. E, mala i srednja poduzeća će moći dobiti lakše akreditaciju za Galileo sustav. E, cilj četiri, nove karakteristike Galilea traže dodatni napor za kako bi proizvođači razvili nove prijemnike i dobili dobar omjer troška i koristi. Treba dodati nove e, karakteristike signalima i funkcionalnostima Galilea. E, možemo e, imati visoko performantne Galileo sustava u budućnosti. Tako će proizvođači neće biti E, suočeni sa e, kompleksnim strukturama njihovih e, prijemnika, hardvera. To će biti korisno za velik broj korisnika. Opcija 5. Ovakvi sustavi koji imaju, imaju malu snagu signala pa na nekim frekvencijama se mogu gubiti signali. E, treba imati e, sustav podrške e, koji je nezavisan, ali koji još ne postoji. To je nedostatak sustava GNSS-a kao Mislim da te nedostatke treba što prije ukloniti. E, cilj broj šest. E, e, privatni sustavi ne, može, ne mogu omogućiti pristup, a međutim ipak se oni sve više koriste i e, oni odgovaraju određenim korisnicima. Kako bi se ublažio taj efekt imamo dvije strategije. U prvom redu, redu Evropska strategija za lociranje takovih malih privatnih sustava. To se može uključiti u distributivnoj mreži detektora kako bi se e, djelovalo protiv ovih PPT-a, PPD-a. E, e, to vrlo često e, koriste vozači vozila poduzeća kako bi spriječili da ih otkriju vlasnici poduzeća. Na taj način bi se spriječila i ta zloupotreba. A sada ću doći do zadnje, zadnjeg slajda cilj sedam. Za kritične sigurnosne aplikacije trebamo imati određene postupke certifikacije i odobrenja. Bez smjernica za certifikaciju e, neće biti moguće biti koristiti Galilea u ovim aplikacijama. To je usko grlo. Stoga Galileo mora dati više e, detalja o performansi ne samo za nominalne operacije već i druge. To je naročito važno kad imamo na umu dugoročne inovacije i e, e, sigurnosno kritične aplikacije kao na primjer u zrakoplovstvu. A e, može trajati 20 godina dok se ta tehnologija potpuno integrira. Hvala vam lijepa na pažnji. Rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Okay, thank you very much for uh, Hvala vam lijepa na prezentaciji. Imaćemo jedan niz pitanja, a nakon toga možete odgovoriti. Gospođa Kavaja je prva. Hvala vam lijepa na vrlo zanimljivoj studiji. Želim postaviti jedno općenito pitanje. Dva dva obilježja Galilea su zapravo zajednička sa e, drugim e, europskim projektima koji uključuju puno zemalja i dionika, a to je a to je e, nedostaci u planiranju, vremenskom planiranju i isto tako potrebna su im više sredstava nego što je to inicijalno bilo planirano. I druga stvar je nedostatak vidljivosti. Većina tih projekata su vrlo dobri za e, europsko e, za ono što zajedno radimo, ali nisu dovoljno vidljivi kako u državama članicama ili u regijama u usporedbi sa američkim pandanima. Dakle, mogu li, e, možete li odgovoriti i dati vaše mišljenje o tim trima aspektima? Kako bi se to moglo e, zapravo poboljšati u budućnosti kada se radi o velikim europskim projektima? Gospođa Kali. Hvala lijepa na ove prezentaciji. Željela sam vam postaviti pitanje. Puno je podataka ovdje. Za nas je to vrlo korisno da shvatimo kako možemo poboljšati i koliko svačam postoje određene stvare gdje zakonodavstvo može pomoći zapravo olakšati stvari, e, olakšati stvari za galeriju. ako vezano za, za studiju. E, incident što smo imali e, u sedmom mjesecu 2018. Je li se to moglo izbjeći? E, dakle, je li postalo nešto što se moglo učiniti bolje da se to izbjegne? I ako smatrate da postoji određeni rizik za podataka koje se tamo skupljaju i koji su dostupni za znanstvenike ili za građane, to uključuje puno geolokacija i naravno ako možemo imati plan, strategiju, jednu dugoročnu strategiju. Što bi bile onda vaše sugestije za takvu jednu strategiju kako bi građani shvatili sa sustavom uzbunjenja e, da se on primjenjuje, dakle da postoji sustav uzbunjivanja, kako mi e, možemo učiniti upravo to nekako vidljivijima e, građanima. Gospođa Dlobajovan, ipak ne. Hvala na ovom izvješću. Zaključak vaše studije je alarmantan. Imamo problem komunikacije između raznih e, tijela vlasti. Imamo gubitak povjerenja korisnika. E, e, inovacije, njih se često bojimo kao to treba biti alternativa za GPS-ove. Ako mi uložimo 16 milijardi u to, onda to mora biti nezavisna alternativa za druge GPS sustave. E, e, treba popraviti e, upravljanje, o tome ćemo govoriti danas popodne u drugim saslušanjima E, mm, i to smo već imali e, takovo saslušanje u rujnu. E, zatim poboljšanje infrastrukture i u zaključku možemo reći da trebamo mnogo toga učiniti kako bi se Galileo koristio u cijeloj Europi kako bi to bila uspješnica. Hvala vam lijepa, gospodin Tošanovski. Hvala, gospođo predsjednice. Govorit ću svoj materinski jezik. Želim zahvaliti na ovoj prezentaciji i drago mi je da je ova studija provedena i e, da ju predstavljate ovdje na odboru ITREO. Ja sam zapravo pokrenuo jedno izvješće koje su kolege jako dobro prihvatili i mislim da se radi o važnoj studiji zato jer postoji kritički, e, kritički element. Dakle, vaša kritika e, stvari koje zapravo kompliciraju Galileo. Dakle, ne možemo reći da je to sustav koji će imati lak početak, zapravo jer se pojavilo jako puno problema e, na putu. No, Galileo je postao dio javne infrastrukture, to je važan razvoj i događaj. Inicijalno to nije planirano prije puno godina. Ja sam bio izvjestitelj za Galileo i ideja je tada bila da se radi o jednom više komercijalnom projektu. E, imali smo ogromnih poteškoća, tako da mi je sada drago da je Galileo zapravo sad preinačen u jedan e, projekt javne infrastrukture unatoč svim problemima s kojima je suočen. Unatoč tome, uvjeren sam da Galileo ima ogroman potencijal za budućnost, da možda čake, e, zapravo možda i ne možemo dokučiti sve njegove aplikacije ali tijekom vaše e, prezentacije vidjeli smo što su uspješnosti, ali i izazovi. Dakle, moje pitanje, što po vašemu mišljenju su opcije za danju suradnju sa drugim projektima, uključujući Kopernik ili druge projekte, infrastrukturne projekte. Mislim da u dugom, dugoročku možete multiplicirati efekte takvih projekata kombinirajući njihove učinke. Može se javiti zapravo cijeli niz drugih spin-off projekata. Dakle, kakava je vaša ideja za sada, nakon što ste napravili studiju, kakav je potencijal za danji razvoj e, Galileja i E, da se zapravo on koristi zajedno sa nekim drugim europskim sustavima. Hvala vama. Gospodin Gosales Kasalas. Hvala vam lijepa. Prije svega zahvaljujem na ovome izvješću i na onome što ste rekli, na, dakle, razlika Galilea u odnosu na drugih GNSS studija. To je važno za e, strategiju, kulturu, evre. Dakle, definitivno Europski parlament podržava Galilea i e, naravno neke stvari moraju biti ispravljene, a Gospođa Kajli je također rekla, naravno, u srpnju bilo je jednog, došlo je do e, problema. E, postavljamo pitanje je li se to moglo izbjeći. Ono što je važno kada se radi o pitanju informiranja i e, razvoj baznih primjene. Dakle, postoji cijeli niz problema koji su se pojavili i to zapravo pokazuje da se mi moramo pobrinuti kako bi Galileo dalje napredovao i da zaista postane operativan. Dakle, e, kao jedan dio plana je da on postane operativan, barem jedan dio do kraja ove godine. Dakle, bitno je jako puno smo investirali i ono što nam je potrebno jest dobri rezultati. Naravno, ako se javi toliko problema, onda čovjek ima određenih e, dvojbi. Imam tri pitanja. Prvo, već je rečeno, postoji e, problem vezan za kibersigurnost. Vidite li mogućnost da se e, problemi vezano za e, kibersigurnost zajedno djelovati sa ENISom ili nekim drugim agencijama Europske unije, da tu poduzmete nešto, je li bilo određenih, bilo je slučajeva i napada na naftno postrojenja u Saudijskoj Arabiji prije nekoliko dana. Dakle, pitam se je li moguće kontrolirati dronove. Dakle, e, takve elemente kao što su dronovi, na, e, može li se to napraviti Galileom? Hvala vama. Ima li još pitanja? Ako ne, Gospodić, e, zamolit ću gospodina Besmana da odgovori na pitanja. Puno je različitih pitanja bilo postavljeno. Dakle, prvo pitanje o proračunu. Po mome mišljenju, ono što je ključno jest nastaviti E, napore koji su uloženi u Galileo nastaviti. Zato jer smo uložili jako puno novca, ali može se vidjeti da postoji nizvodno tržište gdje se puno zapravo novca može zaraditi temeljem te nove tehnologije Dakle, kada se razvijaju aplikacije, postoji dakle mogućnost zarade i to nam daje nam da jednu korist dakle IPR dakle nešto za e, europsku industriju osnova za budućnost dakle vezano za prava intelektualnog vlasništva mi smo vodeća regija što se tiče e, istraživanju satelitske navigacije, proizvoda vezani za to i imamo udio u e, svjetskom, navigacijskom e, tržištu. To je svakako veliki uspjeh za Galileo i izravno je povezano s razvojem odnosno na, da se on razvije tijekom ja sada prebacujem na njemački. Iduće pitanje bilo je o vidljivosti e, samog projekta Galileo. To je naravno problem u tome smislu da su ljudi naučeni na to da da dakle, lokalizacija u njihovim recimo mobilnim telefonima e, rade sa GPS-om i, ne primjećuju direktnu razliku e, dakle, u odnosu na one mobilne uređaje koji koriste Galileo. E, e, ono što Galileo u budućnosti može ponuditi i ono, ona, ona e, korist, to nije vidljiva, ona nije primjetljiva. Stoga je potrebna imati dobru komunikaciju u smislu koje političke, odnosno koje sigurnosne prednosti Galileo ima za građane Europske unije koje im prednosti nudi u smislu da imamo kritičnu infrastrukturu koja se upravo temelji na korištenju satelitske navigacije kada se radi o e, sinkronizaciji naših elektroopskrbnih mreža ili mreža mobilnih telefona. Sva ta tehnologija danas se zasniva na satelitskoj navigaciji i signalima koji se onda koriste za timing. Recimo i e, spuštanje aviona također se u budućnosti će se e, raditi uz pomoć satelitske navigacije ali isto tako postoji i primjena u automobilskoj industriji i drugdje. Dakle, stoga treba se e, više e, e, pomučiti da se objasni građanima Europske unije da sve te tehnologije su temeljene na satelitskoj navigaciji i da Galileo dugoročno nudi jednu prednost zato jer su ti sustavi nisu jednostavni i ti sustavi se ne mogu oduzeti od građana E, tu dolazimo do različitih pitanja koja su e, vezani za višednevni e, prestanak operacije Galileo do, kojih je dolazilo tijekom ljeta. Ja kao znanstvenik sa sveučilišta Braunschweig, ja naravno nemam uvida u rad GSA, no neovisno o tome mi možemo primijetiti kako je do prekida operacije došlo do e, različitih domena i kakve je imalo učinke na različite domene. E, što se tiče moje vlastite domene, a to je e, zrakoplovstvo, najveći problem nije bio samo prestanak operacije svakako da ti kritični sustavi moraju se moći nositi sa prestankom funkcioniranja pojedinih njihovih dijelova i moraju to ublažiti posljedice takvih prestanka i funkcioniranja, ali e, puno dramatičnije tijekom prestanka operacije jest komunikacija bila. Nije bilo pravodobnog upozorenja niti od sustava samog Obično unutar satelitskih e, signala se prenose indikatora koji govore o zdravosti samog sustava. Ti pokazatelji u, u tom slučaju nisu pokazivali da nešto nije u redu, što je naravno e, je e, velika poteškoća jer to naravno poduprije, podriva povjerenje u taj sustav. Potom postoje već instalirani sustavi eh, i eh, kanali komunikacije preko kojih se treba eh, komunicirati da je došlo do prestanka operacije, ti kanali nisu bili dovoljno intenzivno korišteni i bili su prekasno korišteni. U normalnom slučaju bi se moglo očekivati čim dođe do takvog problema, čim se on prepoznaje, da onda taj sustav i prije nego dođe do jednog kritičnog poremećaja, da se preko tih komunikacijskih kanala e, izdaje upozorenje za korisnike, recimo za zrakoplovstvo, to je uobičajeno u zrakoplovstvu, da se prije e, početka nekog leta ili prije e, recimo vožnje nekog visoko automatiziranog automobila, da se automatski dobije informacija o statusu takvih sustava i korisni, kreće se u korištenje ako se čovjek uvjeri da je sustav u potpunosti operativan. Dakle, prema tome ti kanali komunikacije moraju bolje e, funkcionirati, moraju nam dati e, detaljnije informacije o e, stanju sustava i o trajanju određenog poremećaja. Dakle, iz našeg stajališta to je stvarni problem sa poremećajem. Tako nešto se naime može dogoditi ali kada se e, e, čak i u onim sigurnosno kritičnim sustavima e, mora se osigurati da se s takvom jednom smetnjom sustav može nositi. Još jedno pitanje, odnosno još nekoliko pitanja išli su u smjestu koje koristi, odnosno koje prednosti nudi Galileo u odnosu na GPS ili koje su jednostavno prednosti mi vidimo značajne prednosti koje već Galileo danas može ponuditi. Ako pogledamo u prošlost, onda je kod sustava GPS postalo su mogućnosti da se sustav pogoršao, to se nazivalo selective eh, availability. Danas isto tako postoje druge mogućnosti eh, dakle, da operater utječe na signal kroz GPS sustava E, posebno e, u nekim regijama. Izvorni sustav je bio isključen od strane američke vojske na zapovjed predsjednika Clintona kao izravna reakcija na to da je Galileo razvijen. To znači, drugim riječima rečeno, da Galileo nije e, nije razvijen, onda bi zaista došlo do tog pogoršanja još i danas. E, to je bio razlog za, nje, za isključivanje tog sustava kao izravna reakcija na to to znači da su SAD u tom trenutku željeli spriječiti razvoj Galelija. Tu možemo vidjeti koliku stratešku vrijednost ima takav jedan sustav za različite države. Povrh toga, Galileo danas nudi različite E, različita obilježja koja nemaju drugi satelitski sustavi, kod sustava GPS i kod gloma sustava imamo samo, samo jednu frekvenciju, dakle u području L1 koja je dopuštena, koja se može koristiti. Galileo nam nudi u zrakoplovstvu i za druge primjene više signala u frekvenciji L1 i L5. Ti različiti signali se mogu koristiti da se bitne greške u signalima, da se te greške isprave i time nudi jednu potpunu konstelaciju e, za e, emitiranje signala. Zato jer su sateliti Galileja od samoga početka E, primijenili ta obilježja kao izravna reakcija na to i budući da Galileo nudi ta obilježja, najavljeno je da u budućnosti satelit GPS da će to biti primijenjeno i u njihovim satelitima za civilnu uporu. Galileo ima ogromnu prednosu u odnosu na sustav GPS koji možemo iskoristiti budući da kod sustava GPS nove frekvencije će biti postupno uvedene sa svakim, sa odašiljanjem novih e, satelita. To će trajati koliko možemo vidjeti 10 e, godina dok sve e, sateliti neće moći emitirati na frekvenciji L5. Stoga Galileo ima ogromnu prednost u odnosu na sustav GPS E, gdje već danas korisnicima može ponuditi tu, tu obilježje. Dakle, mi i možemo iskoristiti to vrijeme da promoviramo svoj sustav i da naglasimo upravo atraktivnost e, korisnika, e, atraktivnost našeg sustava za korisnike kako bi i u budućnosti dakle da stvorimo jedno obilježje koje će biti usporedivo sa drugim sustavima. Još jedno pitanje bilo je postavljeno sa sustavom backupa kao satelitski navigacijski sustav Galileo ima određene slabosti koji su zapravo e, zajedničke i drugim sustavima. Dakle, on je podložan na e, smetnjama sa zemlje kao i smetnjama koje dolaze kroz takozvane sunčane vjetrove E, tome su podložni i drugi satelitski sustavi. Stoga je jedna od naših političkih opcija koja je po našemu mišljenju vrlo važna da pored razvoja, dakle daljnjeg razvoja Galilea, u budućnosti budu na raspolaganju nove navigacijske tehnike koje će građanima e, Europske unije dati neovisne mogućnosti lokalizacije i da mogu koristiti svoje aplikacije čak i u slučaju prestanka funkcioniranja Galileja ili svih satelitskih, e, satelitskih sustava. Recimo da naši naše elektroenergetske mreže budu sinkronizirane i u slučaju e, da dođe do E, prekida funkcioniranja e, svih mreža u e, zrakoplovstvu mogu se očekivati slične posljedice ako dodatni navigacijski sustavi, sustavi ne budu dalje operativni. Dakle, u toj mjeri s našeg stajališta je Galileo već danas e, uspješan, jedan uspjeh Europske unije. Mi smo pokazali, pokazali da, smo, e, da možemo izgraditi jedan visoko učinkovit sustav i da reakcija drugih satelitskih navigacijskih sustava e, iz svijeta nam zapravo pokazuje da se zaista nalazimo na pravome putu. Još jedno pitanje bilo je postavljeno vezano uz kibersigurnost i korištenje Galilea za terorističke napade. Što se tiče kibersigurnosti, moramo razlikovati dvije stvari. S jedne strane, koristi Galilea za odnosno zloporaba sustava Galileo za potrebe koji nisu poželjni, kao što je e, e, letovi dronova u industrijskim područjima. E, otvoreni sustav kao što je Galileo mogu koristiti različiti korisnici. Sustavi za izbjegavanje takvih zloporaba E, moraju imati e, svoje e, početni, početni korak drugdje jer bismo mi pristup europskim građanima to ograničili unatoč tomu da smo vidjeli scenarije kao što je onaj u Saudijski Arabi i tu se možemo zamisliti da se takav slučaj dogodi i bez postojanja Galileja. Druga strana jest napad na sam sustav, na sam sustav Galileo i već sam spomenuo da imamo kritičnu infrastrukturu koja ovisi o toj tehnologiji. Sada tu postoje različite mogućnosti napada, napada na te sustave, bilo da se radi o smetnji signala, gdje razvijemo i moramo stavljati na raspolaganje e, e, nadomjesne strategije ili e, krivotvorenje signala. Krivotvorenje signala Galileo je jedini sustav koji pruža mogućnost kodiranja signala i autentifikacije, dakle utvrđivanja identiteta signala koji se u budućnosti trebaju aktivirati i to je zaista jedno e, e, jedinstveno obilježje koje zapravo može promovirati korištenje Galileja u budućnosti. Tu je važno da se pravodobno e, daje što je moguće više informacija potencijalnim korisnicima. Tu se radi o cijelom nizu aplikacija koji mogu izvući korist iz upravo tog obilježja, kao što je označavanje vremena na različitim e, sustavima kao što su financijskom sustavu, što je već danas obveza u Europskoj uniji, e, ali se naravno e, jedinstveno na jedinstven način treba provesti. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom izlaganju i na objašnjenjima koje ste dali. Mislim da je ovo tema koju treba pomno pratiti. Unatoč tomu što ima jako puno tehničkih detalja, ona je jako važna za nas i predviđa razne načine primjene. E, I općenito nam je tema GNSS-a jako važna. Hvala. Izgleda da smo time iscrpili dnevni red za jutrošnji dio sastanka. Danas popodne imat ćemo zanimljive teme, govorit ćemo o svemiru. Vidimo se u 14.30. Hvala i e, dobar tek.